Mes chers bonjour. Dragi kolege, dobar dan. Započet ćemo s radom. Ali. Obavijest prevoditelja. Danas je točno 35. dan našeg prosvjeda protiv eh, jednostrano nametnutih neuravnoteženih uvjeta rada nametnutih od strane administracije parlamenta. Danas neće biti prekovremenog rada. Hvala na razumijevanju. Votre message. La parole est à vous. Dakle, riječ sada imaju prevoditelji. Izvolite i hvala vam na vašoj pomoći u našem radu. Danas je točno 35. dan našeg prosvjeda protiv jednostranog nametanja neuravnoteženih i nepoštenih uvjeta rada od strane administracije parlamenta. Sa žaljenjem izvješćujemo da danas neće biti prekovremenog rada. Hvala na razumijevanju. Nismo čuli vašu poruku. Ne morate biti plahi. Ali. La France, est-ce que vous êtes prêts Francuska. Jeste li spremni? Dobar dan i lijepi pozdrav. Izvolite, imate riječ. Merci beaucoup pour euh, Hvala vam lijepa na vašoj poruci. Nisam čula prevoditelje iz francuske kabine, možda postoji neki problem s mikrofonom. Evo sad vas čujem, lijepi pozdrav. Dobro, dakle krenut ćemo sada s radom, idemo na osvajanje dnevnog reda. Ukoliko nema primjedbi, možemo usvojiti ovaj prijedlog dnevnog reda. Zatim imamo zapisnike sa sjednica od 7. lipnja te 20. i 21. lipnja 2018. godine, te zapisnike možemo usvojiti ukoliko nema primjedbi, a to je slučaj. Prelazim na priopćenja predsjednice. Kao što i sami znate, na plenarnoj sjednici su odbijena tri prijedloga iz paketa mjera za mobilnost. Mi ćemo o tome razgovarati na sastanku koordinatora, dakle danas poslije podne i sada odmah prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. godinu. Izvjestitelj je gospodin Telička. Izvolite, imate riječ. Nakon toga ću otvoriti raspravu. Izvolite, imate riječ, gospodine Telička i lijepi pozdrav. Hvala, lijepi pozdrave svim kolegama Mislim da nije potrebno ulaziti u detalje ove rasprave, budući da mislim da se više manje slažemo. E, prijedlog e, proračuna komisije može se smatrati stabilnim, da kako poteškoće će se pojaviti kada uđemo u pregovore s vijećem. Mislim da bi bilo dobro da se prisjetimo na ono što se dogodilo u odboru za promet, odnosno da se prisjetimo što stabilnost proračuna znači za naš odbor i koji je minimum koji možemo očekivati. Dakle, sada ću vas podsjetiti na činjenicu da smo imali rezove u EFSI-u, zatim financijski programi se primiću kraju, treće, investitorima treba stabilno okruženje, posebno za prioritete koje se financiraju iz sredstava Europske unije. Agencije poput ERE, EASE su, njima je produžen mandat posljednjih godina, tako da im je potrebno da imaju dovoljno resursa da ispune svoju zadaću i u tom smislu nam također treba kontinuitet u provedbi e, većeg dijela pravne stečevine ovisni smo vina, zatim zajednička poduzeća poput e, Čistog neba i Sesara ostvaruju naše klimatske ciljeve, tako da mislim da ni tu ne može biti kompromisa. I na kraju, Galileo još e, očekuje lansiranje osam satelita kako bi bio u potpunosti operativan. U tom smislu izvjestitelj smatra da je proračunska stabilnost doista e, minimum e, na kojem moramo insistirati. Mislim da se većina slaže oko dvije važne stvari, odnosno da postoje dvije važne stvari oko kojih se nadam da neće biti neslaganja. To su e, dva aspekta koja se odnose na proračunska sredstva koja se izdvaju za promet i molim vas da imate na umu da je 2019. posljednja godina u sazivu ovoga parlamenta, u ovome sazivu, e, dakle prije izbora za Europski parlament. Prvo pitanje je se odnosi na dakle pilot projekte i pripremne aktivnosti. U posljednjem ovaj posljednji trenutak tijekom ovoga saziva da možemo osigurati određenu financijsku pomoć za projekte koji bi se trebali direktno nadovezivati na naše političke prioritete i zakonodavne dosije na kojima trenutno radimo. Dakle, mislim da bi to trebao biti jedan od kriterija, odnosno parametara koje trebamo uzeti u obzir prilikom odabira aktivnosti i projekata za koje, koje ćemo proslijediti odboru za proračune. Nadalje, e, htio bih također reći da ću vas zamoliti da mi se pridružite da izvršimo pritisak na komisiju vezano uz izvješćivanje o provedbi ovih projekata. Zatim drugi aspekt koji želim naglasiti je usko povezan sa ovim prvim, a to je proračunska linija za prava putnika. Dakle, ovdje se ne radi o nekakvom velikom iznosu, da pače usporedbi sa nekim drugim proračunskim linijama, ovo je zanemariv iznos. Međutim, tu postoji jedan e, izazov koji se postavlja pred prometni sektor, dakle posebno u ovim vremenima dezinformacije, lažnih vijesti. Problem je u tome da ljudi nisu dovoljno informirani o svojim pravima i kada bi se postigla viša razina svijesti, onda bi e, putnici mogli bolje razaznati koja su im prava. Neke studije pokazuju da e, doista treba povećati razinu svijesti o tim politikama. Tako da smatram da bi trebalo bolje iskomunicirati ovo pitanje prava putnika u prometnom sektoru. Dakle, sve ovo ostalo e, mislim da bi bilo, da ne treba ponavljati. Mi smo već imali rasprave na tu temu. Mislim da smo dobro definirali potrebe u prometnom sektoru, a ovo su e, dakle glavni stavovi na kojima ćemo insistirati i koji će se također pojaviti u pregovorima s vijećem. Hvala vam gospodine Telička na ovom vrlo jasnoj prezentaciji. E, gospodine Salini, izvolite. Hvala vam. E, naše mišljenje kao odbora i moje osobno mišljenje vezano za izvješće gospodina Teličke moram reći da se u potpunosti slažemo sa vizijom prioriteta koji u proračunu treba imati promet. Pogotovo je važno govoriti kolika je važnost politike prometa vezano za tržišno natjecanje i koheziju u Europskoj uniji. Upravo je to rekao izvjestitelj i s time se u potpunosti slažemo. Ehm, prije nego što dođem na pilot projekte želim reći nešto e, posebno. Ehm, konkretno, pilot projekti idu e, u četiri velika e, projekta. Prvo, SNCF, dakle, oprostite, CEF, kako bismo zadržali taj program i potvrdili važnost programa CEF. Rezultati koje smo postigli e, tjeraju nas na e, zadržavanje iste razine ambicioznosti. Što se tiče agencije azm tu se slažemo, sredstva trebaju biti koherentna s važnošću tih agencija, dakle treba ih ojačati. Četvrta stvar, želim podsjetiti na stratešku važnost programa kao što su EGNOS i Galileo, e, svemirska strategija, to je također rekao i izvjestitelj vezano za višegodišnji financijski okvir. Tu potvrđujem ono što je rekao kolega Telička. I četvrta makrorazina, istraživanje i razvoj s posebnim osvrtom na Clean Sky, Cezar i Shift Rail. Drugi dio izvješća odnosi se na pilot projekte i tu bih dodao samo jednu stvar. Prvo, doista smo e, pažljivo proučili ocjene komisije ili, ili ocjene koje smo dobili od komisije, da tako kažem, ali svakako želimo ostaviti još prostora za našu ocjenu koja će se odnositi na ključnu konačnu fazu pilot projekata jer mi kao Europski parlament e, dijelimo u velikoj većini ocjene komisije koje su vrlo dobar ili odličan, ali neki su projekti dobili možda nešto lošiju ocjenu, pa i tu moramo pogledati te projekte i s punim poštovanjem, ali samostalno ćemo dati našu ocjenu kao parlament. Dakle, zaključno smatram da je rad gospodina Teličke odličan. Hvala vam gospodine Salini. Gospodin nije tu. Gospodin Van Dalen vi mijenjate gospodina Cigla? Ne. E, gospođa De Monte, gospodine Ertug, vi nju mijenjate. Dakle, imate riječ, izvolite, hvala vam. E, ja se moram ispričati u ime kolegice De Monte koja je na putu za Brisel, pretpostavljam negdje u zraku. Ja ću morati predstaviti njezino stajalište u vezi sa proračunom. E, prije svega zahvaljujem e, izvjestitelju gospodinu Telički na sjajnom e, radu. Europska prometna politika je od ključne važnosti za socijalnu i teritorijalnu koheziju Unije te za njezinu globalni položaj, tako da je potreban odgovarajući proračun kako bi se moglo odgovoriti na potrebe programa i projekata koji se provode u Europskoj uniji. Kada je riječ o projektima infrastrukture, veliki, veliki dio sredstava je potreban te je potrebno dobro planiranje, posebno na duži rok. Zato je od izuzetne važnosti da se izbjegnu rezovi u instrumentu za povezivanje Europe. Da kako cijenim prijedlog komisije da se poveća razina sredstava za obveze i za plaćanja za 39,4% i 5,3% 3%, eh, ali to nije dovoljno imajući u vidu prethodne rezove. Ova sredstva moraju se provesti na odgovarajući način kako bi se zaključili projekti iz eh, TNT-a, jer u protivnom će se dovesti u pitanje vjerodostojnost projekata koji su u tijeku. Nažalost, komisija ne pokazuje dovoljan interes za sektor turizma kao treći najveći gospodarski sektor, on zaslužuje veću pozornost i također zaslužuje posebnu proračunsku liniju koja bi e, omogućila bolje mjerenje rezultata. Hvala vam gospodine Ertug. Gospodin Dalunda, izvolite. Hvala. Europska prometna politika je ključna za razvoj ekonomske, socijalne i ekološke održivosti, tako da bi prioritet trebalo dati sufinanciranju projekata kojima će se na održiv način osnažiti europska prometna mreža. Također trebamo naglasiti sufinanciranje za elektrifikaciju e, željezničke infrastrukture te e, da treba staviti naglasak na prelazak na održivije e, vidove prometa. Hvala vam gospodine Dalunde. Gospođa Kilonen, vi ovdje mijenjate gospođu Lepez ili ne? Gospođa Anderson, izvolite. Hvala, ja bih samo htjela pozdraviti uloženi trud na ovome dosjeu i htjela bih reći da u potpunosti podržavam stajalište gospodine Teličke, posebno kada je riječ o putničkim pravima i nedostatku poznavanja putničkih prava, što je potvrdio i Europski revizorski sud. I mislim da sve što možemo kolektivno učiniti da riješimo ovaj problem je dobro. Samo jedna trećina građana Europske unije je upoznata sa zakonodavnim okvirom za prava putnika. Isto tako mislim da je dobro da imamo e, zajednički obrazac za pritužbe na razini Europske unije. Mislim da je to prijedlog koji podržava velik broj kolega. Hvala. Gospodine Telička, dajem vam ponovno riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Nemam mnogo što za dodati. Htio bih samo naglasiti dva aspekta koja su se pojavila u raspravi. Gospodin Salin je govorio o konkurentnosti i koheziji. Mislim da bi to zapravo trebali biti naši vodeći ciljevi, tako da to svesrdno podržavam. Isto tako se slažem sa onime što je kolega rekao vezano uz ocjenu pilot projekata. Mislim da moramo poštivati stručnu analizu službi komisije, međutim već se znalo dogoditi da netko podnese prijedlog za projekt i da, na primjer, taj projekt ne prođe, a pojavi se među prioritetima komisije nešto kasnije. Mislim da je to u, uistinu ono što trebamo analizirati. Mislim da bi zapravo treće vodeće načelo trebalo biti da podržavamo e, prioritete politika koji su već definirani posebno u ovoj fazi, e, no vidim da se govori više o koheziji nego konkurentnosti tako da to isto tako uzimam u obzir. Hvala. Hvala gospodine Telička. Dala sam vam riječ zato što sam e, htjela čuti vaše mišljenje, dakle vaš pedagoški pristup proračunu, ali sam zaboravila na predstavnika komisije. Vidite koliko vam pozornost dajem, gospodine Telička. Sada ću dati riječ Ani Montanju. Izvolite, imate riječ. Hvala, hvala gospođo predsjedateljice, gospodine izvjestitelju. Dakle, htjela bih samo dopuniti ovo što je do sada rečeno. Dakle, treba nam, e, trebaju nam veća proračunska sredstva za sljedeću godinu, kao što je naglasio gospodin Ertug. Samo informativno, prijedlog proračuna komisije temelji se na analizi koja se godišnje provodi sa INEOM gdje se uzimaju u obzir svi sporazumi o subvencijama, dakle bilo kakvi rezovi bi doveli do poteškoća u odnosu na korisnike. Komisija toplo pozdravlja činjenicu da se podržava ovaj prijedlog proračuna vi ste spomenuli isto tako KOL koji smo pokrenuli ove godine, a koji nam omogućuje da u potpunosti iskoristimo sredstva za instrument e, povezivanja Europe, tako da ćemo e, zapravo korigirati to što smo ranije bili malo sporiji. Sljedeće godine se može predvidjeti poziv na iskaz interesa za prethodne programe koji vrijede oko 82 milijuna eura. No vidjet ćemo koliko ćemo moći prebaciti u provedbu za sljedeću godinu. Komisija isto tako trenutno vodi pregovore sa Europskom investicijskom bankom. E, vidjet ćemo možemo li e, dakle pokrenuti, odnosno objaviti jedan poziv vezano uz CEF kada budemo imali dodatne informacije možemo vam ih predstaviti negdje na jesen. Što se tiče proračunskih sredstva za agencije, moram reći da sam svjesna da vaš dom podržava veća sredstva za e, agencije. Što se tiče Europske željezničke agencije, e, tu nije došlo do rezova zato što je 2019. godina kada će stupiti na snagu uvođenje naknada i predviđeno je 3,8 milijuna eura koliko bi agencije trebale namaknuti iz naplate naknada. Dakle, što se tiče sredstava koja se izdvajaju iz proračuna Europske unije, tu je došlo do određenog smanjenja, međutim to će se i više nego kompenzirati doprinosom iz samoga sektora i to od 2019. godine. I samo još nekoliko riječi o pilot projektima. Ja sam primila na znanje vaše primjedbe. U ovoj sadašnjoj fazi komisija je izradila e, prve evaluacije. E, dobit ćete konačnu evaluaciju prilikom e, objave pisma izvršivosti, a to će biti u rujnu. U ovom trenutku ćemo prihvatiti veliku većinu pilot projekata koje ste nam vi predložili. Hvala vam, zahvaljujem komisiji. E, želim vas podsjetiti da je rok za podnošenje amandmana 13.7. E, e, do 12 sati. Kolege mogu podnijeti dvije vrste amandmana. Kao prvo, amandmani na prijedlog mišljenja te proračunske amandmane, što uključuje i amandmane koje se odnose na pripremne aktivnosti i pilot projekte. Dobro, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta s potpredsjednikom EIBA, gospodinom Hudakom, o financiranju prometa. Evo, lijepo vas molim da ga pozdravimo. Gospodine Hudak, dobrodošli na moj odbor. Allez-y, prenez place. Izvolite, molim vas da zauzmete svoje mjesta. Alors, monsieur Dac, nous avons... Euh, Gospodine Hudak, mi smo vas e, pozvali ovamo kao potpredsjednika Europske investicijske banke kako bismo s vama održali razmjenu gledišta o aktivnostima Europske investicijske banke, posebno u prometnom sektoru. Dakle, dopustite mi da vas toplo pozdravim i zaželim vam dobrodošlicu na našem odboru. Današnja rasprava je vrlo aktualna jer imajući u vidu s jedne strane potrebu za ulaganjima te potrebu za modernizacijom usluga iz prometnog sektora i e, uzimanje u obzir svih izazova koji su pred nama kao što su digitalna revolucija, zatim klimatske promjene koje zahtijevaju pravu energetsku tranziciju. Dakle, s jedne strane imamo buduće projekte, e, kao što je primjerice instrument povezivanje Europe i fondovi Invest EU i neki drugi fondovi. Tako da mi sa nestrpljenjem očekujemo što će nam reći Europska investicijska banka Dakle, što vi namjeravate poduzeti, koje je vaše mišljenje o ovim pitanjima i e, koja je vaša perspektiva i kakve vi projekte namjeravate odabrati da bismo mogli zajednički odgovoriti na spomenute izazove. Hvala vam još jedanput na dolasku i sada ću vam dati riječ na nekih desetak minuta, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu sa zastupnicima. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnici, članovi i članice odbora za promet. Hvala vam na prilici što danas mogu biti ovdje i reći nekoliko riječi o radu Europske investicijske banke u području prometa. To je važan dio našeg poslovanja. Doista podsjećam se sada na eh, teške dane kada su me rešetali pitanjima u nacionalnom parlamentu jer sam bio tada guverner. tako da evo, vrlo kratko, što mogu reći? Promet je važno pitanje za Europu, to je vrlo važno pitanje i za rad Europske investicijske banke. Mi smo svakako banka Europske unije. Kao što znate, vlasnici su nam 28 država članica Europske unije. Zato slijedimo strategiju i politike Europske unije. Samo za vašu informaciju, ove godine slavimo 60 godišnjicu osnivanja Europske investicijske banke. Dakle, predstavljamo dio europske povijesti na koju možemo biti vrlo ponosni. Od 1958 2008. godine rastemo i postali smo najveća financijska institucija na svijetu. Doista smo ponosni na to. Europa je vrlo važna, velika u svijetu. Mi smo dio Europe. Prošle godine smo financirali projekata u iznosu od 80 milijardi eura, a Europska unija 60 milijardi eura. Dakle, radi se o doista važnoj i velikoj instituciji koja radi dobar posao za Europu. Što se tiče sektora prometa, to je jedan od naših prioriteta. Prosječno godišnje financiramo 13 milijardi eura prometnih projekata ili projekata o prometu unutar i oko Europske unije. desetina naših aktivnosti odvija se izvan Europske unije, pogotovo u susjednim državama. Danas sam prije podne, na primjer, potpisao projekt sa zamjenikom premijera Ukrajine o sigurnosti na cestama u Ukrajini. Iznimno je važno da poštuju i naši susjedi evropske vrijednosti i evropske standarde. Dakle, 13 milijardi godišnje jest otprilike naše ulaganje. 17% je to ulaganja ili svih EIB aktivnosti e, radimo zapravo tri vrste aktivnosti. Posuđujemo, e, uklapamo i savjetujemo. Posuđivanje znači čitav niz kreditnih operacija prema vladama, prema različitim financijskim institucijama u državama članicama Evropske unije i izvan unije. Blending ili uklapanje je ono što je predsjednica govorila, a to je instrument za povezivanje Europe. Dakle, povezujemo bespovratna sredstva, tradicionalna strukturna sredstva, evropski proračun sa financijskim instrumentima i s novcem koji se onda mora otplatiti i Na taj način uklapamo tu i privatne resurse. I na kraju savjetodavna funkcija. Mi imamo velike operacije savjetovanja sa vladom, nacionalnim, lokalnim, regionalnim financijskim institucijama. Savjetujemo o tome kako strukturno prirediti naše projekte. To su dakle bile naše aktivnosti. Ako sada pogledamo sveukupnu prometnu infrastrukturu u Europskoj uniji, vidimo da povijesno gledano 1% BDP Evropske unije tradicionalno odlazi prema prometu. To se smanjilo za vrijeme financijske krize no situacija je dovela do toga gdje se nalazimo danas, a to je zaostajanje u ulaganju u prometni sektor u Europi. Ako pogledamo e, naše koordinatore za razdoblje od 2021. do 2027 zaostajanje u ulaganjima, nedostatak ulaganja iznosi otprilike 100 milijardi eura samo za TNT koridore. Ako pogledamo sve ukupne iznose, dolazimo do gotovo 200 milijardi eura godišnje nedostatka u ulaganjima. To se treba naprosto popuniti financiranjem i ulaganjem u infrastrukturu. Dakle, tu moramo odigrati važnu ulogu, jako se puno stvari još treba dogoditi, a istovremeno mm, ne okrećemo se samo tradicionalnim TNT koridorima, jer smo mi Evropska banka, pa pogotovo obraćamo pozornost na one projekte u prometu koji povezuju Europu, koji imaju taj element povezivanja, ali tražimo i nove suvremene E, okolišno održive e, prometne projekte koji možemo povezati sa zelenom Europom i slično. 2016. zajedno s Europskom komisijom smo e, stvorili instrument za čišći promet kako bismo promicali čišće prometne tehnologije financiramo na primjer flote alternativnih vozila na alternativna goriva kao što su Artois Goel e, u Francuskoj, Las Palmasu u Španjolskoj, a uključeni smo i u inovativne projekte e, na izradi punionica na TNT koridorima. Dakle, to su nova područja naših ulaganja. De facto premošćujemo probleme u prometu s novim tehnologijama, zaštitom okoliša i digitalizacijom. E, nešto što aktivno koristimo je također Europski fond za strateška ulaganja EFSI. Kao što znate, EIB jest ta institucija koja provodi ulaganja do kraja srpnja mi ćemo ispuniti iznos koji je obećan do prvog eh, FC projekta 305, 350 milijardi eh, iz proračuna i sredstava EIB-a. Dakle, EFSI je jasno instrument uspjeha ako se nas pita nedostaci u ulaganjima s kojima smo suočeni neće moći pokriveni samo javnim sredstvima. Kao što znamo, moramo znati i odabrati način uključivanja privatnih resursa. EFS je dobar način za to i zato upravo je e, ovo put koji je važan i za Europsku investicijsku banku. E, Prijedlog za višegodišnji financijski okvir od 21. do 27. sadrži komponentu Invest EU. E, o tome možemo raspravljati ako budete imali pitanja. I mi imamo neke dvojbe o tome što Invest EU sugerira, ali to je nešto o čemu se još može raspravljati. Ako pogledamo Europski fond za strateška e, ulaganja, do sada smo poduprli 59 transportnih ili prometnih projekata uz EFSINO jamstvo. Kanimo aktivirati 25 milijardi u pridruženim ulaganjima. Dakle, možemo reći da otprilike 8% ukupnog volumena rada EFSI-a odlazi na transportni ili prometni sektor, odnosno ulaganja. Pitaćete zašto samo 8%? Pa razlog za to je što e, moramo u EPS-u uključiti i element privatnog sektora, a iskreno govoreći imamo vrlo malo takvih projekata u Europi, dakle projekti za promet kroz javno-privatno partnerstvo. Tako da moramo pokušati više uključiti e, privatni sektor u razvoj transportne ili prometne infrastrukture. Ponosi smo na projekte Riga, Transport Company u Latviji, DARS u Sloveniji, Španjolskoj ili financiranje zelenih instrumenata za plovidbu nekoliko država Europe. Jedan od novih sektora ili nove dimenzije našeg rada je takozvani instrument Connecting Europe e, uz pod određene poslove blendiranja DigiMove i povjerenica Violeta Bulc pokušavaju mobilizirati, pokrenuti više ulaganja kroz bespovratna sredstva za CF. E Europska investicijska banka je partner Europskoj komisiji, tako da ovdje radimo e, na tim natječajima koji se uklapaju. Dio, projekta se financira bespovratnim sredstvima Europske komisije, a dio financira EIB kroz jamstva i kredite. Mislimo da je to način kako treba raditi u budućnosti. i na taj način ćemo prevladati ovu prazninu ulaganjima. Ovime ću završiti svoje izlaganje, možda da nam ostane više vremena za pitanja i odgovore. Zahvaljujem još jednom eh, na prilici za ovu raspravu danas poslje podne. Hvala vam. Merci beaucoup. Hvala i vama, hvala na vašem izlaganju. I sada dajem riječ gospodinu Vin van de Kampu. Izvolite, možete postaviti svoje pitanja. Hvala lijepa, predsjedateljice. Gospodin Hudak i drugi gosti iz Evropske investicijske banke. Želimo vam srdečnu dobrodošlicu jednom i drugome. Jeste li vi nasljednik gospodina koji je bio prije vas ili ne smijemo tako razgovarati? To je dobro pitanje. Ja sam privremeni zamjenik eh, gospodina Van Balekoma on je bio e, zadužen za prometna pitanja, ali više nije e, do predsjednik e, odbora, odbora i a gdje imamo osam članova, dijelimo odgovornost za različite sektore. Tako da ja ovdje djelujem privremeno dok se nova osoba ne imenuje za područje Beneluksa i pitanja prometa. Hvala vam na tom objašnjenju. Želio sam doznati taj podatak jer e, se treba biti oprezan s ljudima koji samo privremeno obavljaju e, neke funkcije. Tako da ne želim vas kritizirati, ali imam određena pitanja. Što se tiče 30 milijuna koju e, banka ulaže u promet, rekli se da, se e, da to iznosi 17% vašeg volumena, ali čini mi se da ti iznosi ne rastu, dakle radi se o 30 milijardi. Taj iznos nije povećan. Pa molim odgovor. Drugo pitanje, 30 milijardi Europske investicijske banke, kakvom je to odnosu sa 25 milijardi u EFSI-u? Radi li se o istoj količini novca? E, je li to 30 plus 25 ili, ili ne? Jer bi taj iznos onda bio puno, puno e, veći. Kako ćemo povezati te dvije izjave? I na kraju, što se tiče željezničkog i cestovnog prometa i plovnih puteva, mislim da ne trebamo više ulagati u ceste jer imamo cestarine, tako da se ceste mogu financirati i same od sebe. Možda bi se trebalo koncentrirati na unutarnje plovne puteve i na željeznicu. I četvrto pitanje, E, povezano je s činjenicom da sam ja nizozemac i nizozemska banka je u nekakvom natjecanju sa EIB-om. Čini mi se da nacionalne nizozemske banke nude bolja bolje, bolje stope posuđivanja novca nego što to čini EIB. To naravno ne je isto za sve države, na primjer u Rumunjskoj i Bugarskoj situacija je drugačija. Ali kako ćete riječiti to tržišno natjecanje, taj odnos sa privatnim bankama? Mi smo ovdje s vašim šefom jednom prilikom raspravljali o tome i on je rekao da Trebamo raditi prema komercijalnim stopama, da, nismo neka, da vi niste nekakva banka koja e, dijeli milodare ili radi kao karitativna ustanova. No moram otvoreno reći da privatne banke u Nizozemskoj nude bolje uvjete nego Europska investicijska banka, tako da mi se čini da ste vi promašili vaš cilj. Sjajno je da zarađujete te silne milijarde svake godine, ali podsjećam da ste vi Europska banka, a ne Europski stroj za proizvodnju novca. Možda zvučim kao socijalist predsjedateljice, ali nisam mogao odoljeti postaviti ova, ova prilično oštra pitanja. I što je to blending? Rekli ste da je uključen DG Move ili glavna uprava Move, a oni tvrde da to rade sami. Vi ste spomenuli instrument Connecting Europe, ali što to e, točno znači? E, kako je tu uključena Europska investicijska banka? Jesu li to poticaj ili krediti? Želim znati točno, konkretno što Europska investicijska banka radi na blendingu za E, instrument povezivanja Europe i to ne samo na savjetodavnoj razini, već na razini gotovine. Hvala, gospodin Zink, izvolite. Hvala vam. Ja ću postaviti pitanja o dvije druge teme. Dakle, danas počinjemo ozbiljnu raspravu o proračunu za 21. do 27. godinu. E, sasvim se jasno može vidjeti da ćemo u tom proračunskom razdoblju imati najmanje 20% manje sredstava za kohezijske politike, manje novca za strukturne fondove. Dakle, drugim riječima imat ćemo manje sredstava u EU proračunu i za sektor prometa. Tako da postavljam prvo pitanje što će učiniti Europska investicijska banka, uzima li to u obzir kod kreditne politike? I drugo pitanje, potpuno različito. Po prvi puta sada europski proračun ima 6,5 milijardi eura na raspolaganju za prometnu mobilnost koja je povezana sa sigurnošću. Mislim da je to dobra odluka zato što u Europi moramo razvijati bolje sposobnosti za pokretanje naših snaga, policije, vojske i slično. Hoće li Europska investicijska banka otvoriti novu kreditnu liniju i za te zadaće? Dakle, povezana transportna mobilnost za sigurnost. Hvala, gospođa Foster se ne javlja za riječ. Gospodin Van Dalen, vi ste htjeli uzeti riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice. Gospodin e, Hudak, ja također dolazim iz Nizozemske i ja vidim da su ljudi u Nizozemskoj skeptični prema ulozi EIB-a. Pa se pitam kao i kolega Van der Kampa, koja je stvarna dodana vrijednost EIB-a? Barem moramo znati da ljudi drugačije razmišljaju. Europska investicijska banka nije doživljena kao neka velika banka. I koju dodanu vrijednost vi sada stvarno nudite za značajne infrastrukturne projekte? Kada vas uspoređujemo s drugim bankama, privatnim bankama. I druga stvar, jedan od projekata o kojem se već godinama priča u Nizozemskoj jest obnova i proširenje naših nasipa jer na taj način je nizozemska 30. godina osvojila zemlju, zemlju otela moru. Nakon 1930. taj nasipi nisu obnovljeni, oni doista danas trebaju veliku obnovu. Pa kada smo pitali Brisel za sufinanciranje e, pojačavanja izgradnje nasipa, jednostavno nisam čuo odgovor. Možda mi vi možete dati odgovor. Možda poznajete taj projekt tog velikog nasipa. Moje pitanje je zapravo konkretno što radi glavna uprava MUV. Pitao sam i ja o tom projektu. Nitko doista nije mogao odgovoriti na konkretno pitanje. Možete li mi vi možda reći odgovor na to pitanje ili možda trebam se obratiti nekom drugom. Dakle, mislim i da DigiMove i da EIB trebaju financirati ovu branu. Um, hvala gospodine Telička, izvolite, imate vi riječ. Uh, Hvala vam lijepa i hvala na pitanjima eh, i nizozemskim kolegama. Jasno je da dodana vrijednost nije samo razina kamatne stope, već se radi o složenosti samog bankovnog proizvoda. Ja sam htio pitati postoji li bilo što što bismo mogli učiniti a izlazi iz funkcioniranja financijskih tržišta na kojem je vaša banka jedan od najvažnijih igrača, vi biste trebali imati pristup jeftinijem novcu. Ali što mi kao političari možemo učiniti da eventualno vi i vaši proizvodi postanete atraktivniji ili privlačniji. Dakle, ne govorim samo o kamatnoj stopi u ovom trenutku, radi se o složenom pitanju. To je prvo pitanje. I drugo pitanje, Pokušao sam se na trenutak staviti u poziciju nekog našeg e, građanina koji sluša i gleda e, ovu raspravu i pita se e, koje su dobrobiti za njega. Naravno, prednost je razgovarati sa Europskom investicijskom bankom, ali da biste vi morali javnom mjenju jasno reći što je dodana vrijednost koju vi proizvodite. Dakle, ne u novcu koji ste posudili, jer na to smo navikli. Komisija uvijek kaže koliko je novca dodijeljeno tu i tamo, ali koji je pravni, pravi učinak? Vi to morate stalno ocjenjivati i procjenjivati. Imate ocjenjivanje projekata, financiranje projekata, to je proces koji se može analizirati. Ako biste morali napisati godišnje izvješće koje je malo drugačije od uobičajenog, što biste prenijeli kao glavnu poruku o sektoru prometa? I na kraju to pitanje blendinga ili uklapanja e, kao izvjestitelj za CEF, e, ja sam se bavio tim pitanjem blendinga i želim biti siguran. Ne radi se samo o tome da ako ne spominjete blending niste in. Gdje je tu stvarna vrijednost? Jer ako pogledamo cijeli spektar institucija od CEFA, kohezijskog, EIB-a, nacionalnih razvojnih banaka, komercijalnih banaka, privatnih ulagača i tako dalje. Kako sve to skupa može funkcionirati? Recimo da sam ja privatni ulagatelj i želim biti siguran da ću dobiti novac ako nešto krene po zlu. Dakle, kako se taj sustav uopće može zamisliti. Koji su limiti ili ograničenja tog blendinga? Koji su limiti ili ograničenja resursa koje vi koristite? Htio bih čuti izvješće o tome kako blending popravlja sustav. Imate li eventualno neka iskustva za CF? Možete li nešto preporučiti? Hvala vam. Merci beaucoup, Hvala vam, gospodine Telička. Gospodin Dalunde, izvolite. Hvala vam što ste nam se pridružili. Evo, ja bih vam e, skrenuo pozornost na neke projekte koje je EIB financirao, koji su E, ocjenjeni ekološkima, međutim i dalje štete e, okolišu. Jedan primjer bio e, obilaznica Bratislave koju je EIB financirao bez procjene svih onih održivih načina proizvoda koji su bili na raspolaganju, ali su odbijeni. Zatim inteligentni e, sustavi javnog prijevoza koji potiču e, ljude da ne koriste vlastita vozila već javni prijevoz. 2017. instrument za povezivanje Europe pokazao je da e, je u korist, ide u korist cesta, autocesta zbog javnog privatnog partnerstva u financiranju. Isto tako to se odnosi i na transeuropsku, europske mreže i sporazume. I jednako tako EIB e, podržao je zajedno sa EFSI-em neke druge projekte. Može li EIB e, usvojiti eksante e, kondicionalnosti koje mogu ponuditi alternative autocestama koje su sklonije okolišu u samom financiranju? Hvala. Hvala vam. Hvala vam gospodine Dalunde. Gospodine Rike, izvolite, imate riječ. Hvala, hvala gospođo predsjedateljice. Imam pet pitanja koja bih e, želio postaviti. E, prvo je zapravo pitanje i primjedba. E, što se tiče samog mehanizma CEFA, efsi dakle to je mehanizam koji je trebao generirati europsku dodanu vrijednost, nije se temeljio na tržišnim načelima. Smatrate li da se projekti biraju sukladno tom kriteriju generiranja dodane evropske vrijednosti? Zatim, postoji dio ugovorne obveze sa EIB-om. Analiza ugovora e, u posljednje tri godine pokazuju da vi niste zapravo imali to jamstvo u slučaju prvog gubitka, tako da je to prepušteno trećoj ugovornoj strani, što je suprotno samom duhu EFSI-a, jer ako se smanji jedan dio rizika, to može omogućiti da se mobiliziraju sredstva iz privatnih e, izvora, budući da tamo postoji veća nespremnost na preuzimanje rizika. Dakle, u što je sa tim jamstvom, to bi me zanimalo. I treće, dakle ako to možete izračunati, što je sa fondom za jamstva nakon tri godine? Dakle, e, tu su, u početku smo imali 21 milijardu eura iz sredstava Europske unije u tom fondu, dakle koliko je sredstava apsorbirano i imate li neku predožbu o tome o povratu na ta sredstva. No, mislim da nakon tri godine možda već možete imati neku predožbu o tome s obzirom da je dospjeće za neke operacije dvije godine. Posljednje pitanje, što se tiče same banke, da li je odbor za EFSI, odnosno da li je razina angažmana jednaka za EFSI kao i za ostale operacije. Ukoliko to nije slučaj, koje su specifičnosti za EFSI u tom kontekstu? I imam još jedno dopunsko pitanje e, koje se nadovezuje na ono što je rekao kolega iz socijalista. Imajući u vidu statut EIBA, vi ne možete izdvati sredstva za obrambeni sektor, tako da me zanima što vi mislite ovih 5,6 e, e, milijuna eura za CEF i mislite li da su izdvanja za infrastrukturu koja su mješovita, dakle od ovih 6,5 milijardi Da li e, to znači da vi nećete moći intervenirati s obzirom da postoji jedna e, sastavnica iz, e, koja se odnosi na sektor obrane ili ćete ipak moći intervenirati? Hvala. Dakle, ovo je zaista bilo mnogo pitanja. Izvolite, gospodine Hudak, možete odgovoriti na pitanja. Hvala vam na svim ovim pitanjima. Evo, zaista ste me podsjetili na naš nacionalni parlament. Međutim, doista mi je drago da ima toliko pitanja upućenih EIB-u jer EIB očito mora biti bolji u komuniciranju e, svojih e, politika. Moj kolega Devin e, je zadužen za sektor prometa u EIB-u pa će mi se on pridružiti u odgovoru na neka od vaših pitanja. Evo ja ću početi sa onim pitanjem koje na neki način obuhvaća i ostala pitanja, a to je dodana vrijednost. Dakle, dodatnost. Da li je EIB nešto dodatno u, u Europi, je li ono u konkurenciji sa komercijalnim e, zajmodavcima, e, koja je dodana vrijednost koju EIB donosi projektima općenito, osobito kada e, uzmemo u obzir da je u Europi sada gospodarska situacija poprilično povoljna i da su kamatne stope vrlo male kod komercijalnim bankama. Evo, ja ću vam odgovoriti na temelju svog vlastitog iskustva. Prije nego što sam radio u vladi, imao sam 16 godina iskustva u radu u komercijalnim bankama. Doista vjerujem, iako na tome još uvijek radimo e, u samoj banci, e, i bilo bi nam korisno imati jedan e, sastanak upravnog odbora kada odobravamo ove projekte, e, da nam se na tim sastancima pridruže i zastupnici, zato da vidite e, koja je baš ta dodana vrijednost u svakom projektu. To je jedan kriterij koji mi smatramo vrlo važnim kada procjenjujemo projekte. Kao prvo, to je povezano sa svim projektima koje odobrava EIB, e, bez obzira da li u okviru EFSI-a ili iznad, moramo, e, ili izvan njega, moramo pokazati da se e, ispunjava jedan jaz na tržištu. Naime, mora postojati neki jaz na tržištu bilo zato što je projekt visokoga rizika ili zato što se radi o nekakvom europskom projektu ili prekograničnom projektu, pa je e, teško komercijalnim bankama da se tu uključe ili postoje neka druga e, očita e, pitanja, odnosno dimenzije koje ukazuju na nemogućnost financiranja. Na primjer, socijalni projekt stambenog zbrinjavanja u tom području e, se ne radi o tome da komercijalne banke nisu zainteresirane, već im trebaju stabilni partneri koji će im omogućiti dugogodišnje financiranje. A isto tako komercijalne banke približavaju svoje e, kamatne stope onima iz EIB-a, međutim imaju e, kraće razdoblje financiranja do sedam godina, za razliku od EIB-a koji ima rating AAA e, i e, možemo uzimati novac sa međunarodnog tržišta. Dakle, jedna trećina našeg financiranja dolazi iz SAD-a, što znači da smo mi e, banka koja je vrlo komercijalno, komercijalno temeljena. Zahvaljujući, kažem, našem ratingu na razini AAA mi možemo ponuditi duža razdoblja povrata e, zajma od 15, 20 i 25 godina, a to je nešto što komercijalne e, banke ne mogu. Evo, to je naša financijska dodana vrijednost. Možemo e, financirati na dugoročni, dugoročno. A drugi aspekt je taj da obično financiramo eh, maksimalno do 50% eh, projekta. Znači mi smo partneri komercijalnim bankama, investicijskim eh, ustanovama, nacionalnim, regionalnim fondovima koji se nama pridružuju, a u suprotnome tog projekta ne bi ni bilo. Mi da, zaista imamo, to je glavni naš zahtjev, da možemo ići samo do 50% financiranja vrijednosti projekta. E, kad imamo FC2, FC2, e, e, tu također obraćamo pozornost na kondicionalnosti. Ako FC funkcionira na pretpostavci da će se financirati projekti koji su vrlo rizični i u ne bi dobili potporu od strane komercijalnih banaka, onda se mi uključujemo. Još uvijek se sjećam jednog razgovora između ministara financija 2013. Kofi sastanak u Milanu. Razvila se rasprava između Šojblea i drugih kolega. Razgovarali smo o tome zašto imamo kvantitavno popuštanje, zašto tiskamo sve više novaca, e, imamo veliku likvidnost na tržištima, dok istodobno ne vidimo da se e, projekti financiraju. Ministri su se tada dogovorili da je jedan razlog za to visoka razina rizika koja prati takve projekte i na neki način taj rizik treba pokriti. Uz to, nakon financijske krize, komercijalne banke e, su e, pod velikim e, kontrolom, regulacijom što se tiče adekvatnosti kapitala, pa zato nepovoljno gledaju na rizik. I Upravo zato jamstva koja nudi Europska unija i EIB e e, služe tome da se pokrije taj, e, taj jaz. Ova grupa jamstava koje nudi FC, a koje odobrava investicijski odbor, a naravno jedan član toga odbora je i zastupnik e, Europskog parlamenta. Radi se o stručnjacima koji izvan uprave EIB-a odlučuju kojem projektu će se pružiti takvo jamstvo. Više od 90% e, projekata koje podržava EFSI e, imaju e, tu kategorizaciju D-, minus, odnosno oznaku D-. minus. Što su za nas projekti, budući da se u suprotnom ne bi mogli financirati putem redovitih EIP e, financiranja. Evo, sve ovo je vrlo jedan rigorozan proces kojim se utvrđuje da EIB e financiranje donosi additionality, dakle dodanu vrijednost, da ima jedan jaz, postoji jedna rupa na tržištu koju mi ispunjavamo e, odobravanjem ovakvih i podrškom ovim projektima. Evo, što se tiče e, konkretnih brojki, gospodin Van de Kamp je pitao za ovih 13% EIB eh, e financiranja, zatim ovih 30 milijuna koji se nisu, eh, svota koja se nije povećala već godinama u odnosu na 25 milijardi u FC i tako dalje. Evo, ja bih dao kolegi riječ. Hvala vam. Ako se mogu sad nadovezati na ova konkretnija pitanja eh, koja su postavljena. Najprije ova pitanja koja postoji gospodin Van de Kamp, koja su vrlo zanimljiva. 13 milijardi, znači nije 30, već 13 milijardi, <laughs> bilo bi jako lijepo da je 30, međutim radi se o 13 milijardi. Ali ipak, postavili ste pitanje da li ovih 25 milijardi unutar fc a se dodaje na ovih 13 milijardi. Odgovor je ne. Naime, e, FC jamstva funkcioniraju na jednoj većoj razini poluge u odnosu na e, redovito financiranje EIB-a. E, zato je ovih 25 milijardi povezano sa o petnaestinom stvarnih sredstava koje ulažu banke. Dakle, radi se o toj višoj razini poluge za FC projekt. To je zato što javna sredstva idu u korist e, i kombiniraju se s privatnima. Što se tiče ovog množenja sa 15, e, kao što je potpredsjednik spomenuo, ne možemo sudjelovati više od 50% financiranja projekata. Međutim, u mnogim projektima mi zapravo financiramo puno manju stopu. Znači, nekad imamo i taj faktor množenja 3 do 4 Znači, za 3 milijuna imamo 300 milijuna ili dobijemo 300 milijuna e, dodane, evo to je ta dodana vrijednost koja nastaje našim sudjelovanjem. Nešto ste spomenuli ceste i sustav naplata cestarina. E, kad se radi o e, cestarinama ima mnogo projekata, ima projekt naplate u sjeni različitih vrsta i različiti drugi javni projekti. Mi kao institucija zapravo ne radimo razliku između različitih vrsta financiranja projekata. Dakle, podržavamo sve vrste financiranja, ali e, istini za volju, e, izbor financiranja donosi zapravo država članica mi tu nemamo mogućnost odabira. Mi samo pregledamo zahtjev za financiranjem koji zaprimimo, e, provjerimo da li se radi u istinu europskom e, projektu koji je ekonomski produktivan i koji je u skladu s našim e, pravilima davanja zajmova i naravno u skladu sa europskom politikom. Također, potpredsjednik je već spomenuo nešto u vezano za nizozemske banke. Nizozemske banke su u mogućnosti posuđivati na međunarodnom tržištu po vrlo povoljnim uvjetima, a i mi smo na e, tržištu. Dakle, postoje dijelovi prometnog sektora i dijelovi, Europe koji nisu zanimljivi drugim akterima. E, ne možemo mi, naravno, nikoga prisiliti da e, primi naša sredstva. Međutim, mi iskoristimo priliku kad god možemo financirati projekte koji će dovesti dodanu vrijednost na našim e, dionicima, a ostale, ostale, u ostale se ne pačamo. Što se tiče e, velikih nasipa u Nizozemskoj, bili bismo vrlo e, radosni da možemo sudjelovati. Međutim, nizozemska vlada može po vrlo povoljnim, jednako povoljnim uvjetima i sama ishoditi ta sredstva. other things. Uh, Evo ja bih se samo osvrnuo na još par e, pitanja. Na primjer, gospodin Zemke je pitao, koja e, kojega pozdravljam, e, o budućnosti VFO-a i smanjenje financija kako predlaže komisija u okviru kohezijskog, kohezijske politike i potpore. Što to zapravo konkretno znači za promet, a i koju ulogu u tome ima EIB ovo smanjenje kohezijskog e, financiranja e, zapravo je e, posljedica Brexita i općenito na, na proračun Europske unije. Radi se o kohezijskim državama članicama, ali kako bih rekao, <laughs> radili se, je li to fair ili nije fair, to je nešto što države članice moraju odlučiti. Međutim, uloga EIB-a je u dva područja. Jedno područje je, e, kako je već FC pokazao, e, moguće koristiti javna sredstva u, i EU proračun na vrlo učinkovit način i mobilizirati e, privatni sektor i druge vrste financija u okviru EFSI-a, na primjer, od vrlo malog, iznosa novca, na primjer 21, 21 milijarda, vi možete 50 milijardi dobiti. Dakle, na taj način e, aktivirate polugu e, i angažirate više financijskih sredstava. A to se odnosi podjednako tako i na kohezijsku politiku. Upravo zato, prema našem iskustvu e, u okviru EFC-a, možemo biti vrlo korisni partneri u EFC EU kako bismo kao poluga požurili, poslužili da bi se e, privatni izvori financiranja aktivirali i da bi se novac uložio u Europskoj uniji. E, mi dakle e, želimo više novaca privući u kohezijski fond. To je jedan jedan, pod, jedan aspekt, a drugi je tehnička pomoć. Da biste vi razvili jedan e, bankarski prihvatljiv e, projekt, to nije jasno. E, nije lako, pardon. U kohezijskim državama članicama iskustvo i vlada i samih poduzetnika pokazuje da su oni na neki način ovisni o besplatnom novcu, naime o grantovima. Ako trebate razviti e, projekte koji su privlačni bankama, e, onda nije pred vama laka zadaća. E, naime, EIB spominje savjetodavno tijelo, odnosno centar pod ingerencijom eib kao što je u Poljskoj jedna banka, međutim i druge banke diljem Europe kako bismo pomogli e, razvoju novog e, mentalnog sklopa i novih e, kompetencija, vještina da se razvijaju projekti. Isto tako nastavit ćemo tehničku pomoć pružati i nacionalnim bankama i lokalnim zajmoprimcima u državama članicama unutar kohezije da u smislu razvoja ovakvih projekata. Što se tiče mobilnosti i sigurnosti, Tijekom današnje rasprave sa e, povjerenikom Bucom razgovarali smo o novoj inicijativi koja se zove Inicijativa za sigurnost e, na cestama. Doista potpuno je jasno da previše ljudi gine u e, automobilskim e, nezgodama diljem Europe i moramo e, kombinirati digitalizaciju i ovu komponentu klime, odnosno klimatskih promjena kako bi ceste bile sigurnije za putnike i korisnike sada e, razgovaramo o tome kako e, komisija i EIB mogu razviti tu inicijativu za sigurnost na cestama, a pritome povećati mobilnost e, kako unutar granica nacionalnih država, tako i diljem Europe prekogranično. Samo bih još rekao gospodinu Telečki, dobro je pitanje vaše bilo kako EIB učiniti zanimljivijim, privlačnijim izvan e, samog e, faktora kamatnih stopa. E, jedan aspekt i ono što nas razlikuje od komercijalnih banaka jest ovo dugoročno financiranje koje zaista nije dostupno u komercijalnom bankarstvu. Razgovarali smo sa češkim željeznicama o financiranju u iznosu od više od 4 milijarde eura za ovu e, prometnu tvrtku i to se radi u suradnji s komercijalnim e, bankama zato što mi možemo ponuditi financiranje u trajanju 20 do 25 godina za vladu je svakako e, to lakše budući da se onda može raspodijeliti povrat sredstava na duže razdoblje. Isto tako, velika dodana vrijednost leži u kombiniranju, strukturiranju projekta, e, pružanju savjetodavnih usluga i povezivanju inovacija i razvoja. Na primjer, u Češkoj republici i u drugim državama središnje Europe mi razvijamo e, takozvane pametne gradove ili pametne regije. U tom smislu podržavamo projekte koji imaju inovacijsku komponentu za lokalni razvoj. U Češkoj e, vrlo e, usko surađujemo s e, Češkom razvojnom bankom, kako bismo stvorili jednu investicijsku platformu u sklopu koje možemo takve projekte financirati. Evo, to je nešto što komercijalne banke nisu spremne i niti u stanju učiniti. Mi na neki način moramo e, povezati e, te naše različite funkcije i tehničke e, pomoći i savjetodavne i strukturirajuće mogućnosti za projekte što zapravo komercijalne banke ne nude. Što se tiče blendinga unutar instrumente za povezanje Europe i uske ljudskih grla. Mi ćemo svakako provesti e, procjenu mm, jer je to i za nas jedno novo iskustvo, taj blending. E, mm, mislim da će moj kolega nešto više o tome reći. No, ono što mi vidimo kao glavni problem, problem jest manjak e, bankama zanimljivih projekata. Naime, postoji veliki dotok projekata, zanimljivih projekata. Međutim, kada pogledate u, u prometnom sektoru, oni zaista moraju biti privlačni bankama. Mnogi e, dionici, regionalne lokalne institucije, banke misle da mogu samo sa e, bespovratnih sredstava prijeći na e, poziv za mješovito financiranje bez problema. Ali to nije tako lako. Ako želite pružati blending, mješovito financiranje, mora biti projekt, projekt koji je zanimljiv bankama. A to je iznimno važno za promet. Evo, cijelo ovo iskustvo i mi procjenjujemo i u razgovorima smo s komisijom kako to poboljšati u budućnosti. Ali to je nešto što treba još analizirati. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Udak. Hvala vam lijepo, gospodine Hudak. E, mislim da ste zaslužili jedan pljesak. Hvala vam na dolasku i na tome što se nam konkretno dali uvid u aktivnosti EIBA, no mislim da nismo dobili odgovore na neka pitanja. Gospodin Dalunde je spomenuo klimatsko zagrijavanje, energetsku tranziciju i činjenicu da EIB također sve više izdvaja za infrastrukturne projekte poput autocesta. Pitanje je bilo jesu li kriteriji sukladni izazovima 21. stoljeća. Zatim, e, gospodin Rike je postavio pet pitanja. Čini mi se da nismo dobili odgovore na ta pitanja, tako da ću vam kratko ponovno dati riječ da odgovorite na pitanja naših kolega zastupnika. Izvolite, dakle, vaš kolega će uzeti riječ. Hvala, ja bih samo htio reći nekoliko riječi o našem klimatskom djelovanju i o postupku odabira projekata. Da, mi ulažemo u sve prometne projekte, dakle u svim sektorima. Naša je klimatska politika da postignemo 25% e, naših aktivnosti da budu klasificirane kao e, klimatski povoljne. Dakle, to je ocjena koju radimo ex ante. Mi e, odabiremo projekte u skladu sa našim zacrtanim e, ciljevima u području klimatske politike. Dakle, mi podržavamo također željeznicu i promet unutarnjim vodama, uglavnom željeznicama i to dakle u prigradskom i gradskom prometu. Drugim riječima, gradovi su za nas e, važni za našu aktivnost kao i prigradski promet, tako da veliki sustavi podzemnih željeznica, tramvaji u gradovima, e, zapravo na njih otpada veliki dio našeg posla. Oko 60% naših aktivnosti u prometnom sektoru ide u smjeru održivih e, prometnih e, tipova. E, osim toga imamo i ovaj cilj od 20% koji se odnosi na našu klimatsku politiku i koji uspijevamo postići svake godine. Ako mi dopustite, odgovorit ću sada na ovih pet pitanja koje je postavio gospodin Rike. Ako sam dobro shvatio vaše pitanje, prvo pitanje se odnosilo na EFSI i dodanu vrijednost. Čini mi se da je potpredsjednik već dao odgovor na to pitanje. Zatim je bilo pitanje o tome u kojim smo područjima izgubili novac, koliko mi je poznato, nije bilo do sada slučajevima u kojima se tražilo aktiviranje jamstva da kako tijekom cijelog ciklusa projekta vidjet ćemo hoće li to tako ostati. Ono što je važno je da imamo to jamstvo kako bi se moglo aktivirati u slučaju potrebe i to omogućuje da se e, dakle izvrši financiranje. Što se tiče samog povrata na jamstvo, ne znam je li se na tome radilo, dakle pretpostavljam da se to odnosi na prihod u odnosu na opseg jamstva, dakle ovaj jamstvo nam omogućuje taj koeficijent od 15, od 15 puta. Dakle, taj efekt multiplikatora. Koliko mi je poznato, e, nije bilo izračuna o financijskoj vrijednosti Da, na neki način to je operacija koja stvara gubitke. Što se tiče odbora za EFSI, pretpostavljam da je već dan odgovor na to pitanje. Bilo je još jedno dobro pitanje kojeg se još nismo dotaknuli, a to je pitanje financiranja obrambenog sektora. Dakle, predsjednik Hoer već je najavio da će banka pokrenuti vlastitu inicijativu u sigurnosnom sektoru. Čini mi se da je to bilo 2 milijarde eura godišnje, dakle banka bi sudjelovala u takvim aktivnostima i to je upravo dobar primjer dvojne namjene za dakle civilnu i vojnu infrastrukturu i to je nešto što se spominje u ovoj novoj inicijativi. Dakle, odgovor bi bio da je banka već zauzela stajalište da dvojna namjena podrazumijeva da, se, da mi možemo intervenirati. Dakle, naš je stav da upravo ova civilna namjena e, može biti opravdanje za našu intervenciju, tako da smo se mi već opredijelili da ćemo izdvojiti dvije milijarde eura godišnje za projekte dvojne namjene. Gospodin Vin van de Kamp, izvolite. Pa imamo još osam minuta. Riječ je o potpredsjedniku EIB-a, tako da moramo voditi računa o vremenu. Imam dva pitanja. E, moje prvo pitanje se odnosi na ovih 13 milijardi eura, jer moram priznati da sam pomalo zbunjen. Nije mi jasno radili se ovdje o 2017. godini ili o dužem vremenskom razdoblju. Moram priznati da se tu ne snalazim u potpunosti. E, dakle, to je na godišnjoj razini u redu. Zatim, gospodine potpredsjedniče, znam da i vas zanima ovo pitanje. Ovdje e, moramo razlikovati ulaganja u obrambeni sektor i sigurnost. S druge strane, vi ste spomenuli sigurnost. E, mi ovdje govorimo o vojnoj namjeni, dakle toj infrastrukturi. Jer ako se poveća sigurnost u zračnim lukama, zahvaljujući financijskim mehanizmima EIB-a, e, dakle zanima me kakav je tu točno međuodnos između obrambenog sektora i sigurnosnog sektora. Zanima me koji je doseg toga, kako gledate na to. Izvolite, možete odgovoriti na ovo pitanje. Hvala. Kao što sam već objasnio, naša banka je javna ustanova, no istovremeno koristimo novac iz privatnih izvora, dakle mirovinskih, investicijskih fondova i to diljem svijeta među našim investitorima neki su iznimno osjetljivi na bilo kakva ulaganja za obranu, dakle nešto što bi moglo ići za proizvodnju oružja, što u konačnici se koristi za dakle oružane, u oružane svrhe, tako da moramo biti vrlo osjetljivi kod eh, takvih stvari i e, moramo pripaziti do koje mjere možemo intervenirati u obrambeni sektora da pritom ne riskiramo izgubiti pojedine investitore. Kao što je moj kolega već spomenuo, što se tiče sigurnosti, dakle sigurnosnog sektora, mi se bavimo projektima dvojne namjene gdje postoji snažna civilna komponenta osim ove vojne Zatim tu je i e, kibernetička sigurnost, kao što vam je svima poznato u e, današnjem obrambenom okruženju, to je sve važnije, ne radi se samo o tenkovima, dakle postoje neke sofisticiranije obrambene aktivnosti, tako da smo mi spremni i želimo biti aktivni u tim segmentima, mi želimo izdvojiti najmanje dakle 2 milijarde eura za takav tip operacija. Hvala. Imam još e, jedno pitanje. E, kod afere Dieselgate vidjeli smo da je bilo proizvođača automobila koji su se koristili zajmovima EIB-a e, i to za ne baš časne namjere. Tako da me zanima kakve vi zaštitne mjere namjeravate uvesti kako zajmovi EIB-a ne bi služili proizvođačima automobila da proizvode automobile koji nisu u skladu sa našim ciljevima, a to je da se, dakle, primjerice zanemaruje činjenica e, emisije CO2. Što se tiče naše financijske potpore automobilskoj industriji i općenito prometnoj industriji, Dakle, rekao bih da se to uglavnom odnosi na istraživanje i inovacije i u većini slučajeva tehnologija koja se razvija u tom segmentu ima širu namjenu. To je jedan tržišni segment koji mi želimo podržati, dakle istraživanje i razvoj u Europi, a razlog tome je što Europa kaska u odnosu na druga velika gospodarstva, posebno kada je riječ o izdvajanjima za istraživanja i razvoj. Dakle, e, glavni razlog za to je upravo ulaganje u segment istraživanja i razvoja. Bilo je nekih slučajeva gdje su naši klijenti e, zapravo nas obmanuli i jedino što možemo reći o tome jest da e, ako nam to promakne prilikom dubinske analize imamo mogućnost opozvati sredstva e, koja smo odobrili putem zajma i dakle to je bio slučaj već u nekoliko navrata. Međutim, takva vrsta zlouporaba nakon što se e, otkrije podrazumijeva da smo i mi povećali e, svoju, odnosno produbili dubinsku analizu. Mi imamo stručnjake koji se time bave i mislim da je to možda najbolje osiguranje da se tako nešto neće ponoviti. Hvala, mislim da nam je svima laknulo nakon što smo ovo čuli. Hvala vam lijepo, gospodine Hudak. Hvala vama i vašem kolegi što ste nam došli izložiti viziju EIB-a te izazove s kojima smo suočeni, a sada ćemo i mi sa gospodinom Teličkom razgovarati o svim izazovima iz ovoga proračuna. Želim samo ponoviti da ima nešto što ne mogu prihvatiti. Vi ste spomenuli EFSI. Dio toga se odnosi i na mehanizam za povezivanje, a što se tiče svih projekata, samo 9% je bilo u prometnom sektoru, dakle to bi trebalo povećati ne za dva ili tri, nego čak za četiri puta s obzirom na sve izazove koji su pred nama. Hvala vam još jedan put na dolasku i mislim da zaslužujete pljesak. Allez, nous continuons. U redu, nastavljamo s radom. I sada ćemo dati riječ e, našoj izvjestiteljici, gospođi Ajuto. Lijepi pozdrav. A tema je su zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica. Gospođa Juto, sada ću dati riječ vama, a nakon toga izvjestiteljima u sjeni i tu je isto tako i predstavnica Europske komisije. Lijepi pozdrav i vama. Vaše cijenjeno ime, ako nam možete reći. Madame Kopšinska. C'est vous, Madame qui prend la parole? Vi ste gospođa Koševska, vi ćete govoriti u ime komisije. U redu, onda ćemo prije svega dati riječ našoj izvjestiteljici. Hvala vam. Svakako želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni jer smo doista obavili do sada jako uspješan posao, tako da vjerujem da ćemo i završiti u tom duhu dobro. Dakle, radili smo zajedno i izradili prijedlog koji je po mom mišljenju dosta uravnotežen i vodi računa o mnogim zahtjevima koji su nam došli iz drugih klubova. U svom početnom prijedlogu uključila sam čitav niz mjera kako bismo jačali kombinirani prijevoz i to iz razloga koje smo inicijalno izrazili, a to je e, nadopuniti, ispraviti ovaj nedostatak između korištenja kombiniranog prijevoza u odnosu na tradicionalni ekskluzivni cestovni prijevoz. Upravo zato jer danas kombinirani prijevoz zahtjeva više napora da bi ostvario bolje rezultate. Ja sam prihvatila puno prijedloga koji su mi došli od različitih kolega i u predloženim kompromisima odlučili smo izbaciti 20% ukupne udaljenosti. To se ne spominje i nismo uspoređivali udaljenost sa e, E, zračnom udaljenošću. Dakle, to su dva pitanja oko kojih smo se dogovorili. Nije to bio mali kompromis. E, odustali smo od dosta toga, tako da sam ja sa svoje strane pokazala veliku volju da bismo se što je moguće više dogovorili oko zajedničkog teksta. E, dakle, definicija o kojoj smo dosta raspravljali je važan aspekt ovog ovog mišljenja. Tako da mislim da ovdje ostavljamo određenu razinu fleksibilnosti što se tiče dolaženja do terminala prema određenim kriterijima. Nadalje, što se tiče još jednog osjetljivog aspekta, aspekta kabotaže i upućivanja vozača. Mi smo u uvodnoj izjavi vodili računa o europskim normama koje se primjenjuju i na kombinirani prijevoz vezano za članak četvrti. Nadalje, tema poticaja koje će države članice dobiti i moguće olakšice koje mogu ostvariti. Ja vjerujem da bismo sutra mogli računati na veliku, većinsku podršku kako bismo otvorili pregovore sa vijećem i kako bismo poslali pozitivan znak cijelom sektoru kombiniranog prijevoza. Smatram da je doista važno u e, smislu multimodalnosti razvijati i ovu vrstu prijevoza. Evo, ja ću sada rado prepustiti riječ izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Ajuto, gospođa Schmidt, izvolite. Hvala poštovane kolegice i kolege. Kombinirani prijevoz bi bio sjajan kada bi doista mogao redovito funkcionirati i ne ostati nekakav proizvod u niši, nekakva niša. Mislim da smo sa izvjestiteljicom izradili uravnoteženi prijedlog koji će pomoći privlačnosti ili veće privlačnosti kombiniranog prijevoza. Mi smo radikalno pojednostavnili prijedlog komisije, izvršili smo pritisak na države članice kako bismo konačno dobili dobre podatke. Nakon što se izglasa ova direktiva, mislim da se ne smijemo osloniti na to da će sve ići automatski. Nažalost, željeznički promet je u lošijem položaju od cestovnog prometa. Radi se i o birokratskim pre Prekama traži se da na razini B1 vozači lokomotiva vladaju jezicima država kroz koje voze. Ako doista želimo da se promet preobraci na željeznicu, tada trebamo biti konsekventni i raditi na zajedničkom željezničkom prostoru. Direktiva koja je pred nama biti će po meni prvi korak u dobrom smjeru, ali možemo i više. Podsjećam da cestovni prijevoz u Sjedinjenim državama dobiva subvencije kako bi se održao na razini kombiniranog prijevoza. Kod nas je nažalost situacija potpuno obrnuta. Želim reći da smo dobro surađivali i izvan okvira odbora, tako da E, čestitam izvjestiteljici na dobro obavljenom poslu. Stvar nije bila lagana, ali mislim da ćemo moći ostvariti zamišljeni kompromis. Hvala vam. Hvala lijepa gospođo Schmidt. Za socijaliste, gospođo Rasuateur, ja i zamjenjujem svoju kolegicu Izabelu de Monte, gospođo Gras van der Heinz. Zahvaljujem dakle izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni na kompromisu. Nažalost, nismo imali vremena diskutirati puno jer smo jako puno radili na prvom dijelu paketa za mobilnost. Vjerujem da pravila ovog dosjea moraju biti što je jasnije moguće ako želimo koristiti kombinirani prijevoz. Isto tako mislim da kombinirani prijevoz može donijeti puno pre E, puno poboljšanja, čak i u smanjenju emisije CO2. Vrlo je dobro e, uklanjanje postotaka i e, određenih dijelova teksta koji idu onda, onda cijeli tekst idu u pravom smjeru a isto tako je dobro što se spominju poluprikolice od 44 tone ili 4,4 tone. Doista moramo potaknuti države članice na ulaganje u kombinirani prijevoz. Zato amandmanom tražim izuzeće do 35% ukupnog troška ulaganja. Hvala vam. Eto i ja bih osobno nešto rekla na njemačkom. E, prijevoz roba na cesti je glavni izvor CO2 ali je istovremeno i vrlo važan. Tako da ovdje moramo pokrenuti stvari i krenuti korak naprijed. Nužno moramo biti ambiciozni, to svi znamo. A isto tako smatram da je jako dobro da povećamo radijus iznad 20% ukupne dionice, to je izbačeno iz teksta, to smatram vrlo važnim. Napredujemo korak po korak, mi smo zamislili neke ambicioznije korake, ali evo radi se o kompromisu kao i uvijek, tako da se s tim možemo jedno složiti. Hvala. Hvala vam, gospođo Bilbao. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice i dobar dan svima. Zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Ajuto na obavljenom poslu i na naporima koje je uložila i u raspravi o kompromisnim prijelozima. Mi se slažemo s inicijativom, mi smo amandmanima podržali tu inicijativu, podržali smo pojednostavljenje, podržali smo Smanjenje administrativnog tereta, bolje informiranje, veću transparentnost, raspolaganje informacijama, a želim naglasiti potrebu koherentnosti ili dosljednosti. Ovdje govorimo o multimodalnom prijevozu koji neće moći biti učinkovit ako ne budemo dosljednji u provedbi projekata koje već imamo na europskoj razini, a ne provodimo ih. E, podsjećam na mišljenje revizorskog suda od prije samo 15 dana gdje se zapravo opominju sve države članice zbog nedostatka dosljednosti u provedbu ovakvih projekata. Ukoliko kanimo maknuti kamione sa cesta, tada trebamo raditi na razvoju željezničkog prijevoza. Ako želimo multimodalni prijevoz, tada trebamo provesti projekte koje već imamo i mislim da je to nešto što trebamo istaknuti. Što se tiče kompromisnih prijedloga, imamo šest kompromisnih prijedloga, mi se slažemo sa četiri kompromisa prijedloga. Imali smo međutim raspravu, tako da ostaju dvojbe vezano za kompromis broj pet. Kompromis broj pet govori o obvezi prema državama članicama za poticanje multimodalnog prijevoza u tri dijela. Mislim da to nije dovoljno. Mislim da e, to ne bi trebalo biti obvezujuće, već naprosto prilike ili mogućnost za države članice. I da države članice mogu drugim prijedlozima poticati taj razvoj, a ta se ti prijedlozi ovdje ne trebaju navoditi. Zato nismo za taj kompromis, ali ostane, ostajemo otvoreni. Možda ćemo do sutra moći postići dogovor. Što se tiče kompromisa broj 6, tu moram još jednom ponoviti da se ne slažemo s tim kompromisom, ne slažemo se s tim državnim subvencijama do 35%. To je stajalište našeg kluba vezano za šest kompromisa na kojima smo radili do sada. Hvala vam. Zahvaljujem gospođo Vibao, gospodin Lungrin. Gospodine Lundgren, ispričavam se, nisam znala da ste promijenili e, klub. Izvolite, gospodine Lundgren. Izvolite, imate riječ. Thank you very much. E, yes, I, agree with, quite Hvala vam lijepa. Ja se slažem s većinom onoga što je rekla gospođa Dajuto. Um, Mislim da se radi o dobrom kompromisu i zahvaljujem joj na dobro obavljenom poslu. Eto, to je sve, ne bih ulazio u detalje. Sve u svemu mislim da se radi o vrlo dobrom kompromisu. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Lundgren. Hvala vam, gospodine Lundgren. Sada riječ ima gospodin Dalunde. Izvolite. Hvala vam lijepa i hvala izvjestiteljici na odličnoj suradnji. Mi bismo međutim željeli da stav bude jasniji vezano za ovaj zakonski akt. Više željeznica, više prometa na plovnim putevima, u kopnenom dijelu Europe. Osim toga zadovoljni smo kompromisom zato što se ovdje govori o multimodalnom načinu prijevoza koji je važan za prijevoz roba. Što se pak tiče učinka na okoliš, to je također uzeto u obzir, a isto tako upućivanje radnika i kapotaža uzeti u osu obzir i zato smo zadovoljni. Euh, Gospodin Deli, izvolite, hvala. Ja bih samo postavio pitanje izvjestiteljici i pravnoj službi vezano za kompromis broj četiri. Kompromis broj četiri zapravo predviđa sadržaj jednog posebnog zakona, lex specialis i dosije o kabotaži. To je, nažalost, propalo na plenarki prošli tjedan. Sadržajno kompromis četvrti je u skladu sa stavom odbora za promet vezano za lex specialis i kabotažu, ali nažalost znamo da je upravo ta pozicija izgubila podršku na plenarnoj prošli tjedan. Tako da se to sada odražava ovdje kao neuspjeh. E, pravno ne možemo prihvatiti da ovdje postoji nešto u dosjeu što su pravila koja trebaju biti napisana negdje drugdje. Tako da bi u praksi moglo ispasti da izvjestiteljica vijeća i komisija završe trijalog, dogovore se oko ovog dosjea a zapravo će nam ruke biti vezane posebnim zakonom, lex specialis i zakonom o kabotaži to će sve skupa kasniti. Tako da se pitam što ćemo napraviti sutra. Sutra trebamo glasovati, ali tu postoje ozbiljni eh, pravni problemi ako formalno gledamo na stvar. Hvala gospodine Rike. Izvolite, imate riječ. Ako mi dopustite da odgovorim gospodinu Delije, tu nema nikakvih problema budući da vijeće smatra da je uredba i pravno i politički usklađena, tako da možda može postojati određena neizvjesnost, ali ne mislim da bi tu trebalo biti problema za glasovanje. Imam jedan politički komentar koji zapravo ide u istom smjeru kao i primjedbe koje je e, iznijela moja izvjestiteljica u Sijeni, gospođa Iza Skun. Moram priznati da me iznenadilo da klub koji je izvjestitelj iz koje dolazi izvjestitelji koji su inače euroskeptični, dakle klub EFDD u odnosu na moj klub koji je više federalistički usmjeren, bude za to, bude protiv nacionalne regulacije prometa e, čini mi se da je to protivno načelu subsidijarnosti. Moram priznati da je mene to iznenadilo, jer e, moram priznati da mi nismo stručnjaci za subsidijarnost, ali to bi ipak bila jedna primjedba koju sam htio iznijeti e, u odnosu na kompromisna rješenja gospođe Bilbao. Dakle, imam dom da se ovdje pojavljuje jedna politička inverzija koja mi se čini zanimljivom. U redu, Europska komisija. Izvolite, sada vi imate riječ. Gospođa Kušenska, vidite, sada sam naučila kako izgovoriti vaše prezime. Hvala vam lijepa. Dobar dan svima. Hvala lijepa što smijemo reći nekoliko riječi vezano za izvješće i kompromisne amandmane za vrste kombiniranog prijevoza. Zahvaljujem izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni na vrlo temeljitom radu oko ovog dosjeja i ovo što ja čujem ovdje znači u potpunosti razumijevanje političkih ciljeva Europske komisije, koja stoji za ovog prijedloga, a to je da se nastoji roba maknuti s ceste i prebaciti u druge E, oblike prijevoza. Mnogi smo o tome evo, govorili danas, a i ranije, jer to nije lako postići. Da je bilo lako, postigli bismo to prije puno vremena. Dopustite mi sada nekoliko komentara o nekoliko kompromisnih amandmana koje je izradila izvjestiteljica zajedno s drugim političkim klubovima. Što se tiče ograničenja vezano za dionice, mi pozdravljamo kompromis korištenja najbližeg prikladnog terminala jer se radi o različite situacije unutar Europske unije kad govorimo o terminalima. Što se tiče e, direktive, možda je e, nelogično da imamo jasno određene dionice koje nisu točno precizirane jer ako dionice postanu prekratke tada ćemo smanjiti mogućnost cestovnog prometa e, za, zamijeniti, cestovni promet s nečim drugim. Što se tiče 20% ukupnog ograničenja za udaljenost, mnogi su to spominjali. No što je tu u stvari važno? Moramo paziti da u krajnjoj verziji prijedloga zadržimo pojam no najbliži prikladni terminal jer ako sve izbacimo tada ćemo imati smanjenu mogućnost poticanja i e, vratit ćemo promet opet na cestu. Ako želimo pogurati kombinirani prijevoz, tada jednostavnost, digitalizacija dokumenata e, moraju biti prihvaćeni diljem Europske unije, pa imamo amandmane koji promiču te elemente i te amandmane pozdravljamo. Isto tako mislim da bismo morali zajamčiti da kombinirani transport ili prijedlog prijevoz ne postane još kompliciraniji zbog različitih e, obrazaca za, za provjeru informacija i tako dalje, da sve to skupa ne bude složenije i teže nego što je danas. Postoje jako puno koristi ovog prijedloga. Veće obveze izvješćivanja vezano za nacionalne ciljeve i nadam se da kada to ostvarimo da će doista države članice moći slijediti taj put i omogućiti komisiji e, dobivanje razumnih izvješća koje ćemo predstaviti i odboru i cijelom parlamentu. I na kraju možda još jedan komentar koji se odnosi na kompromis broj 6. Slično kao i drugi amandmani gdje se govori o državnoj pomoći, ja moram prigovoriti prijedlogu izvjestiteljice jer se ovdje radi o pravnoj osnovi. Koja je pravna osnova da to učinimo i može li komisija ovdje predložiti skupno izuzeće određenog broja amandmana. Mislim da to ne bi bilo zakonski moguće, tako da taj amandman bi trebalo odbaciti. I konačno, komentar koji nije iznenađenje. Poveznice između ovog dosjea i uredbe o cestovnom prijevozu. Mislim da je važan regulatorni ekvivalent između međunarodnog kombiniranog prijevoza i cestovnog prijevoza, jer je to jedini način da osiguramo poštenu konkurenciju između ova dva načina prijevoza. Zato kompromis broj četiri koji ponavlja da je uredba o cestovnom prometu nešto što primjenjujemo i dalje kao i uvijek. Eh, moram reći da direktiva o kombiniranom prijevozu ne izmjenjuje eh, regulatorni okvir za cestovni prijevoz. Ona naprosto ponavlja postulate i regulatorni okvir direktive o cestovnom prijevozu. Znamo da se o tome često raspravljalo, ponekad postoji nesporazum, ali ovaj prijedlog je usmjeren samo na poboljšanje prijevoza robe različitim oblicima prijevoza. Hvala vam. Hvala. E, hvala Europskoj komisiji. Gospođa Juto, izvolite, imate sada riječ, možete iznijeti zaključke. Sì, allora molto breve da, dobro, bit ću vrlo kratka. Puno hvala na ovim primjedbama, hvala izvjestiteljima u sjeni. A što se tiče pravnog temelja ili pravnog pitanja, čini mi se da je sad stvar jasna, ali naravno naša namjera nije stvoriti nepotpun tekst. Uvijek se moramo držati evropskih normi. Ako nemamo varijacije vezano za upućivanje i kabotažu, tada ćemo primjenjivati postojeće pravilo. A ako ćemo imati ili ikada imati varijaciju na ta pravila, onda tekst kao što je formuliran ne spriječava provedbu tih različitih rješenja. Svi oni koji su rekli da postoji problem vezan za subsidijarnost e, pojedinih tema. E, gospodine Rike, ne trebate biti iznenađeni. U tekstu ostaje doista veliki prostor za države članice koje po volji mogu izabrati jedan od oblika, jedan od modaliteta. A mi samo želimo potaknuti, pogurati države članice. Dakle, naprosto obaveza je izabrati. Jer ako država ne može ili ne smije davati poticaje, ako nema tog e, poticaja za promicanje novog oblika prijevoza neće se ništa dogoditi, a mi državi dajemo slobodu izbora, ali država mora izabrati. Može izabrati čitav spektar opcija. Eto, to je bila naša vizija. Hvala vam. Merci beaucoup, madame Ayuto. Hvala vam, gospođo Ajuto. Podsjećam da ćemo sutra održati glasovanje o ovom izvješću u 9 sati ujutro, a sada nastavljamo dalje. Imamo izvješće zastupnika Delija. Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Odmah ću dati riječ vama, gospodine Deli. Nakon toga ćemo otvoriti raspravu E, Čućemo isto tako i stav Europske komisije, a sada riječ imate vi gospodine Deli. Hvala vam. Ovo je e, mišljenje koje smo e, pokušali nekako dovršiti do sutrašnjega roka. Naravno, e, ovo mišljenje privlači veliki interes kolega. Imali smo 252 e, amandmana e, zajedno, sve zajedno. I uspjeli smo ih nekako sažeti u 21 kompromisni prijedlog u ovim kompromisnim prijedlozima zajedno sa izvjestiteljima u Sijeni e, mislim da smo uspjeli održati naš e, najviši cilj, a to je tehnička neutralnost e, kako bismo proširili komisiji na stajališta o tome. Drugi cilj koji smo pokušali u ovom kompromisnom prijedlogu postići jest pružiti pravnu sigurnost koja povezuje ovu direktivu s direktivom sa infrastrukturom za alternativne vrste goriva. A isto tako pokušali smo e, zadati e, realne ciljeve e, državama članicama, a jednako tako imati na umu da je to dužnost e, gradova, regija, e, općina i drugih e, javnih tijela javne vlasti. na njima je dakle da oni te ciljeve uklope u svoje nacionalne sveukupne vrijednosti. Isto tako u ovom kompromisnom prijedlogu željeli smo povezati EU institucije, a to je na neki način nešto novo, budući da komisijim prijedlog to ne sadrži. Međutim, mislim da se tu odnosi i na e, vozače i vozačku službu Europskog parlamenta koju smo isto htjeli e, obuhvatiti. E, zatim među vozilima se pojavljuju nove kategorije, L kategorija, motocikli i također proširili smo javne usluge E, poput e, dostave pošte, dostave paketa koje se e, javno organiziraju, na primjer prikupljanje smeća, taksi usluge i tako dalje. Evo, mislim da imamo jedan prilično dobar rezultat, zahvaljujući svim izvjestiteljima u Sjeni koji su doista bili spremni prihvatiti otvoreno sve moje prijedloge. I doista se nadam da ćemo sutra imati dobro glasovanje. Hvala. Hvala vam gospodine Deli. Sada ću otvoriti raspravu. Riječ ima gospođa Anderson. Izvolite. Hvala gospodine Deli na uloženom marljivom radu i cijelom timu. doista se slažem, imamo e, zbilja dobar rezultat i dosta e, veliko e, razumijevanje. Što se tiče pozitivnih aspekata koje ste naveli. Drago mi je vidjeti da smo proširili područje primjene. E, puno vam hvala e, za amandman koji se odnose i na europske institucije. E, to je doista nešto što je važno. Htjeli bismo da je rado da, da smo mogli ići i dalje u nekim važnim pitanjima, na primjer građevinska oprema, strojevi i tako dalje. Međutim, nismo pristupili tome previše e, tehnički, pa je to na komisiji. E, što se tiče kompromisa, e, među svim klubovima željeli smo dobiti jedan pregled, a isto tako smo željeli rezervirati delegirane akte, zato što smo time htjeli olakšati komisiji ažuriranje e, tih dokumenata na vrijeme, a nismo se htjeli previše e, strogo držati o definicije za alternativna goriva. Međutim, neka od njih zaista nisu korisna za e, alternativna vozila, međutim trenutno nam to odgovara. Općenito govoreći, ovaj rad doprinosi E, našim diskusijama u Envi, u odboru Envi, e, doista mi je drago da ovaj odbor za promet e, ima tako konstruktivan i primjeren pristup ovome dosjeu. Hvala još jedan put. Hvala gospođo Andersen. Gospodine Lundgren, želite li uzeti riječ? Gospodine Dalunde, izvolite. Hvala, hvala svim kolegama na sjajnoj suradnji. Mi bismo svakako željeli da komisija bude ambicioznija vezano za natječaje, zato jer mislim da ćemo se trebati okrenuti ciljevima održivog razvoja. Teško zadržavamo korak s razvojem tržišta. Čini mi se da će se vozila u nadolazećim desetljećima jako, jako brzo mijenjati. Tako da je nužno od 2030. zahtijevati na javnom natječaju 100% čista vozila. A, što se tiče javnog prijevoza, ta vozila također trebaju biti e, u skladu s tom ambicijom kako bi se svi mogli prilagoditi novim zahtjevima tržišta. E, rok ili krajnji rok bi trebao biti određen jer ako nećemo imati određeni krajnji rok, Upropasti ćemo ili smanjiti ćemo pozitivan utjecaj na tržište a vrijednosti i granične vrijednosti koje predlaže komisija mogu predstavljati dobar kompromis, pogotovo za vozila kategorije L u kompromisu. Dobro je zadržati delegirani akt. Nadamo se da ćemo uspjeti. Hvala. Merci monsieur Hvala gospodine Dalunde. Gospođo Kilonen, želite li uzeti riječ? Ne. U redu, onda se odmah obraćam Europskoj komisiji i dajem riječ gospođi Izabeli Vandon. Izvolite. Je vais parler en français. Merci madame la présidente. Euh, <laughs> euh, nous, accueillons euh, Hvala predsjedateljice. Pozdravljamo ovu podršku za naš prijedlog. Čini se da se svi s nama slažu u pogledu proširenja područja primjene direktive te potrebe za zajedničkom definicijom čistoga vozila. Za nas je zaista od velike važnosti da imamo minimalne ciljeve i nakon ovoga što smo čuli moramo zaista biti i ambiciozni u svojim nakanama. Naši zaključci različitih rasprava e, pokazuju da još neke stvari treba razjasniti. Na primjer, razina određenih e, ciljeva i e, način njihova ispunjenja. Kako ćemo ih provoditi? Što se tiče definicije čistoga vozila, to mora biti nešto što je tehnološki neutralno i temelji se na vrijednostima emisija. Pour les, les véhicules, euh, euh les duty Što se tiče teških teretnih vozila, donošenje odluka, kao što ste primijetili, još uvijek nije e, temeljeno na dosadašnjim standardima. Ja bih ovdje e, stala jer mi se čini da idemo općenito u pravome smjeru vezano za prijedlog koji je pred vama. Hvala vam na tome. Gospodin Del, gospodine Deli, daj, e, izvolite sada zaključiti. Hvala vam svima na komentarima doista se slažem e, s primjedbom da trebamo biti još ambiciozniji odnosno onoliko ambiciozni koliko god je to moguće. Naš bi cilj, po mom mišljenju, trebao biti da pridobijemo gradove, općine, regije što je više moguće i e, što je prije moguće. Možemo imati prelijep e, ciljeve na papiru, međutim ako ih ne prihvaćaju naši gradovi, regije i države članice, onda ništa od toga. Stoga e, doista cijenim e, činjenicu da svi prihvaćaju ovo stajalište i da smo nekako uspjeli e, ravnotežu uspostaviti između dovoljne razine realnosti i ambicioznosti. Još jednom vam hvala i vidimo se sutra na glasovanju. Hvala. Hvala vam gospodine Deli. Podsjećam da ćemo glasovati sutra ujutro u 9 sati i došli smo do kraja ovog prvog dijela današnjeg sastanka. Zamolit ću sve one koji nisu koordinatori da napuste dvoranu. A što se tiče koordinatora, molim vas da nastavimo s radom u 17.30, dakle 15 minuta ranije nego što je predviđeno i e, dakle imat ćemo sastanak koordinatora, a za sve ostale vidimo se sutra ujutro u 9 sati. Hvala.